od sa, sa stupanjem na snagu 8. E, siječnja, znači koje će zamijeniti gospođa Bosut i Vitebrg će zamijeniti prethodne e, gospođe. E, dakle, prema članku četiri poslovnika ove će gospođe stupiti na nova mjesta sa odgovarajućim datumima i to